Gut, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dame i gospodo, kolegice i kolege. Počet ćemo, iako gospođa Valencijano, moja supredsjedateljica, još nije došla, ali doći će brzo. No, e, vrlo nam je vrijeme ograničeno, pa trebali bismo započeti s radom raduje me što danas imamo e, saslušanje zajedno e, sa e, sa drugim odborima o pitanju ljudskih prava u kontekstu sporazuma o trgovinskoj suradnji s afričkim zemljama posebno. Želio bih sve srdečno pozdraviti i kolege iz europskih institucija i sve naše goste iz područja znanosti i nevladnih organizacija. Doista me raduje što ovdje sa sobom imamo i četiri vrhunska stručnjaka za ove teme koje će nam rasvijetliti ovo područje. Tu je gospodin Jan Maltas, srčno dobrodošli. On je pripremio vrlo sveobuhvatnu analizu i u okviru sedmog istraživačkog okvirnog programa koji financira Europska unija, on je vrlo intenzivno radio na ovim pitanjima. Zatim tu je gospodin Junior Lodge, voditelj tima svoje organizacije, zatim gospodin Đagiš Konju, veleposlanik Mauricijusa za, u Europskoj uniji i gospodin Jacques Bertlot koji je znanstvenik za područje poljoprivrede iz e, francuske nevladine organizacije Solidarnost. To je dakle čitav e, spektar stručnjaka koji će nam dati odgovore na vrlo hitna, ključna pitanja. Ja ću dati kratak uvod u ovu temu. Mi ćemo uskoro u parlamentu <clears throat> raspravljati o čitavom nizu epas u okviru pregovora koje e, se e, vode e, sa afričkim zemljama i vodili su se čitav niz e, godina i koje mi kao parlament trebamo ocijeniti pa u konačnici i ratificirati. Uvjeti koji se odnose na ljudska prava, a koji su sadržani u tim sporazumima, o njima smo već raspravljali, no oni nisu konačno ocijenjeni i postavlja se pitanje što znače ti uvjeti e, za ove sporazume, kako su e, i kako ocijeniti te uvjete u EPAS-u, koliko oni utječu na razvoj i rast. E, pitanje ljudskih prava, naravno pitanje koje je u našem odboru od odlučujućeg značaja i to je ključni e, element ovakvih e, ugovora. David Martin je radio dosta na tim temama, a i u okviru delegiranih akata parlament e, ima svoju odgovornost u odnosu na ta pitanja. I ako pogledamo situaciju u afričkim zemljama, postavlja se pitanje e, u kojoj mjeri možemo poboljšati situaciju upravo kroz takve klauzule. Ako pogledamo da 80% e, kakaoca dolazi iz zapadne Afrike e, za proizvodnju naše čokolade, dakle, i e, da taj kakaovac zapravo deru djeca koja to prisilno rade, onda je e, doista e, jasno da o tim uvjetima treba raspravljati i mi kroz EPAS želimo postići poboljšanje te situacije. To je predmet današnje rasprave. Raduje me što je gospođa Valencijano, moja supredsjedateljica, došla. Ja ću sada dati odmah njoj riječi, riječ da iznese svoje uvodne napomene. Buenos días. Dobar vam dan, oprostite na kašnjenju bili smo u komisiji. Prvo vam želim svima zahvaliti, najviše e, predsjedatelju Langeu na e, pozivu. Te mi se čini ključnim da poradimo na e, koordiran način na nekim aspektima i to u sinergiji je, koja je važna, a osobito kod pitanja ljudskih prava koji e, se, koja se odražavaju i na javno mišljenje i to vrlo snažno pa i na druge e, na države članice i e, to je komisiji također vrlo važno i važno je da zajedno radimo na tome. Što se tiče rada, odnosno posla koji je obavljen, to je doista nešto što služi podizanju razine svijesti ovim pitanjima, ali može biti i e, zamka, može biti i dijelom političkog e, programa. Mi smo predani cilju obrane ljudskih e, prava i unutar naših granica, ali i izvan njih. I Lisabonski ugovor određuje da je to i naša dužnost, te to moramo raditi i to, to e, moramo raditi na pametan e, način. Biću posve izravna i otvorena, a ne cinična. Često to znači da moramo zapravo uperiti prst na bolno mjesto u drugim e, dijelovima svijeta, što ne znači da e, nećemo vidjeti što mi radimo e, u Europskoj uniji u smislu poštivanja ljudskih prava. Ako se zaključuje trgovinski sporazum s Europskom unijom, te ako je Europska unija u tom pogledu jača strana, ugovorna strana. Onda, pogotovo u smislu svih valova migracija koje dolaze e, na naše granice iz, e, na sredozemlju, onda treba e, i vidjeti koje su to odredbe trgovinskog sporazuma u kojima se može staviti naglasak na zaštitu ljudskih e, prava. Dakle, e, trgovinski odnosi mogu biti instrument koji promiče ljudska prava i e, upravo smo zato danas ovdje da bi nam stručnjaci objasnili čine li to trgovinski sporazumi E, koje imamo s državama Afričkog kontinenta i hvala lijepa što su došli da nam to objasne. Hvala Elena, a sada dajem prvo riječ e, prvom stručnjaku, e, profesor Jan Votus ima riječ na 7 minuta. Hvala. Dobar vam dan, dan e, dame i gospodo, ja sam Jan Walters, profesor e, na sveučilištu Leuvenu i koordinator sam e, okvirnog europskog programa za ljudska prava i u unutarnjoj i u vanjskoj politici i podijelit ću s vama podatke E, koji se temelje na e, novom istraživanju e, u frame programu. Ovo je uvodna prezentacija i želio bih reći nešto o uvjetima u kontekstu trgovinskih sporazuma uz razumijevanje da smo sad u situaciji već pet godina nakon Lisabonskog ugovora e, i e, da nam je važno i kakvi su ciljevi vanjske politike Evropska unija to je sasvim jasno dala do znanja e, na način da i unija mora i prema van djelovati upravo ciljem i težnjom ostvarivanja ljudskih prava u svemu što radi e, s ostatkom svijeta, e, dakle uključujući i e, sve politike Europske unije pa i komercijalne odnose. Operacionalizacija Lisabonskog ugovora strateškog plana i akcijskog plana od 2012. E, propisuje da trgovinska politika treba također promicati i štititi ljudska prava i vijeće će sad odobriti novi akcijski plan e, od 2015. koji sadrži odredbe koje se odnose na trgovinu i ljudska prava budući da treba e, unaprijediti koherentnost primjene odredbe koje se tiču ljudskih prava e, iz svih e, sporazuma koje sklapa ili je sklopila Evropska unija. Dakle, e, to Evropska unija čini i na unutarnjem planu, a i prema van i to je doista izazov. Još jedna važna stvar koju treba razmotriti su međunarodni sporazumi u koje, koje je zaključila ili o kojima pregovara Europska unija. Neki su trgovinski sporazumi FDA, neki su o sporazumi o pridruživanju, neki su sporazumi o trgovinskoj suradnji, a neki takozvani poboljšani E, sporazumi e, s našim južnim i istočnim susjedima i državama kandidatima. E, dakle, tu je jedan raspon takovih ugovora ili sporazuma koji će u svakom slučaju naglasiti kompetencije Europske unije, ali i moguću situaciju paralelnih kompetencija kao paralelnih nadležnosti, e, što komplicira situaciju. Ako govorimo o afričkim državama, moramo znati da će neke afričke države biti podvrgnute različitim vrstama, odnosno ući će u različite međunarodne sporazume, e, od kojih e, mnogi danas sadrže ciljeve ljudskih prava kad se pogleda kako je to išlo u prošlosti, e, to je jedan tijek, jedan razvoj koji je trajao desetljećima i danas u mnogim međunarodnim sporazumima su ljudska prava jedan od ključnih elemenata, a idealno e, i e, potencijal za vršenje pritisaka pa čak i za e, pravno opravdane e, suspenzije ili protumjere u e, sporazumima. Dakle, nema standardnih odredbi u međunarodnoj praksi Europske unije, već puno nijansi, ne mogu sad ulaziti u detalje toga, ali to ovisi o profilu države i ono što je važno reći je da su danas e, te odredbe e, sadrže i neizvršne e, odredbe, to je kasniji razvoj događaja, događanja, odnosno to je mehanizam konzultacija koji sadrži i hitne mjere koje trebaju uslijediti ukoliko dođe do kršenja e, ovih osnovnih odredbi o ljudskim pravima. Dakle, ne radi se tu samo o toj različitosti, već i o onim mjerama koje e, se nastavljaju, e, mjerama praćenja i provedbe ljudskih prava. I utvrdili smo u frame izvješću i neke problematične e, točke koje se odnose na e, uvjete jer postoji e, određen broj sektorskih trgovinskih odnosa s Europskom unijom koji zahtijevaju liberalizaciju u segmentu određenih proizvoda ili usluga, a gdje još uvijek nemamo konkretne klauzule ili odredbe o ljudskim pravima, te postoji argument i pitanje o tome trebamo li e, ta, tumačiti ta e, sektorske, te sektorske sporazume e, u, kroz optiku i perspektivu ovih općenitijih sporazuma, jer poznata je složenost takozvanih mješovitih sporazuma i Europska unija mora e, nadležnosti dijeliti s državama članicama što sporazume čini mješovitima, ali nekoliko godina smo razmatrali instrumente privremene primjene, a koji put se to događa a bez referenci na širi sporazum što znači da možemo imati situaciju da se ljudska prava u pojedinim sporazumima e, gube iz vida. E, raznolikost formulacije ljudskih prava i e, odredbi u sporazumima E, koje je ispregovarala Evropska unija često sadrže i takozvane e, odredbe e, o održivosti koje imaju se pozivaju i na socijalna prava i imaju praksu praćenja i provedbe tako da budući da tu nailazimo na raznolikost to je važno i za Europski parlament eh, koji eh, zapravo eh, je ukazao na političku nedosljednost u ovom segmentu, što je nešto što moramo ponovno razmotriti, budući da se radi o pitanju učinkovitosti, te o pitanju legitimiteta i kredibiliteta, što mislim da je važno i treba znati Taksijski plan 2015. za ljudska prava i demokraciju ima reference na ljudska prava e, u prošlosti i u budućnosti Europske unije. Zahvaljujem profesore Wolters na ovom e, zanimljivom i sveobuhvatnom pregledu. Dajem riječ gospodinu Julianu Herzlichen Dank. Ähm, ich freue mich, äh, dass ich äh, hier... hvala, radio me što ovdje smijem e, pred vama govoriti i na početku ću reći da sam ovdje u e, svom elementu, no iscrpio sam sad svoje znanje njemačkog pa ću govoriti engleski. Dakle, zahvaljujem. Ja radim za, e, na jednom programu ko, između Europske unije i afričkih, karibskih i pacifičkih zemalja kojim se pomaže tom e, uh grupe zemalja. Uh, Već šest godina sam uključen u pregovore između Europske unije i ove grupe zemalja i znam da, predan sam tome, to mi je strast. E, no, prije nego e, kažem neke stvari, htio bih se ograditi na dva načina. E, prvo, ja sam e, ekonomist, bavim se trgovinom, to mi je specijalizacija, dakle to je nešto što znam i znam koja je moć trgovine da se djeluje njome na razvoj. Dakle što ću govoriti, govorit ću iz perspektive trgovine, no sa razumijevanjem, odnosno treba znati da sam po definiciji osoba koja u praksi radi na razvoju jer dolazim iz jedna od zemalja grupe ACP, Afričke, Karibskih i Pacifičkih. Druga ograda koju bih htio e, reći je da ono što ću govoriti je u prvom redu sredotočeno na e, trgovinske odnose između afričkih zemalja i Europske unije. Dakle, nastojat ću e, ne držati neko predavanje o tome i upućivati lekcije o tome kako se treba odnositi prema Africi. Dakle, to je izvan moje kompetencije i ne mislim da to trebam raditi. Želio bih reći nešto što smo do sada napravili u e, regiji, odnosno što možemo naučiti iz dosadašnjih iskustava. prvo, Rekao bih da se ovdje radi o sporazumu koji je usredotočen na upravljanje, upravljanje trgovinom. Netko je svojevremeno rekao da su trgovinski e, sporazumi slični e, uz dogovorima u uzajamnom razoružavanju. Dakle, strane se e, dogovore i prihvate da neće koristiti određene instrumente politike, u prvom redu one koje mogu biti štetne za budući razvoj. U tom mm, smislu, dakle postoji slično sa e, sporazumom u zemnom razoružavanju. Na primjer, unija kaže da neće e, davati e, subvencije za izvoz proizvodima koji su od interesa recimo karibskom području. Uh, Ovakva partnerstva se spominju i u sporazumu iz Kotonu, pod, e, u drugom dijelu sporazuma. E, dakle, u sporazumu se jasno kaže, e, snažno se spominju ljudska prava, ali ne samo ljudska prava, nego i dobro upravljanje ne mogu dovoljno snažno e, reći i dovoljno puta ponoviti e, činjenicu da se ovaj trgovinski sporazum odnosi na upravljanje. Dakle, njegovi su korijeni u jednom širem okviru e, za upravljanje kakav daje sporazum iz Kotonua. U sporazumu iz Kotonua se više puta spominje e, na više mjesta od preambule nadalje na povelju Ujedinjenih naroda, dakle deklaracija o ljudskim e, pravima, spominje se konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih e, sloboda, Afričku povelju o ljudskim pravima, Američku konvenciju o ljudskim pravima, dakle u članku prvom se ponovo spominju sporazumi e, u tom području. Govori se o potrebi poštivanja prava pojedinaca. U članku 9. se ponavlja vladavina prava, ljudska prava, e, zatim e, teme demokratizacije, razvoje i zaštite temeljnih ljudskih prava. U članku 9. stavku 3. ponovo spominje se ustanovljavanje ljudskih prava kao dijela prakse dobrog upravljanja. Znači na mnogo mjesta u sporazumu s Kotonu, a to imamo postoje i neka specifična, odnosno konkretne e, e, napomene o koje se odnose na Afričke i Karibske države, dakle ljudska prava u tom kontekstu. Dakle, očito postoji bojazan da ako e, kada 2020. prestane važiti sporazum iz Kotonua i ako progovaramo dogovaramo trgovinski sporazum za kasnije E, godine, onda se postavlja pitanje koja su temeljna ljudska prava koja su relevantna za takve sporazume. Ja bih u tom kontekstu rekao da Europska unija i regija ACP ima tri mogućnosti, tri izbora u pogledu obnove svojih odnosa. Jedna je da se zadrži status quo, dakle gdje imamo ovu snažnu utemeljenost u temeljnim ljudskim pravima i dobroj upravi. Druga je mogućnost da se sporazum iz Kotonua ažurira kako bi bolje odrazio e, odnose između dviju regija, dakle s jedne strane Europska unija i Afrika, dakle sporazum o partnerstvu Afrike i Europske unije, sporazum o partnerstvu Karibskog područja i EU i pacifičkog područja i EU. Tu su dakle temeljne vrijednosti koje su zajedničke objema stranama, znači ne, ne govori se samo o trgovinskim odnosima, nego o instrumentima razvoja suradnje, a isto tako i o političkom kontekstu i e, govori se o dijalogu, dakle ona tri stupa e, Kotonua. I treća je mogućnost da se e, obnovi sporazum iz Kotonua tako da zadržimo sadašnje tro, tri kontinentalne, trokontinentalne dogovore, ali da se fokus snažnije e, usredotoči. Dakle, e, vrlo će biti važno koju opciju izabere svaka od strana kako bismo na temelju toga mogli dobiti e, novi dobar okvir za e, upravo. E, tu se pojavljuju određene bojazni u pogledu poštivanja ljudskih prava ne bi tu smjelo doći do labavih odredbi. Sada par stvari, e, odnosno pregled postojećih trgovinskih sporazuma. Ljudska prava se spominju u preambuli, zatim postoji jedna vrlo važna odredba u članku trećem, e, s obzirom e, nam stoji da će primjena ovog sporazuma u potpunosti uzimati u obzir ljudska prava, interes stanovništva, interes zaštite okoliša, kako u sadašnjosti, tako i za buduće generacije zatim zanimljive odredbe u pogledu direktnih stranih ulaganja kojima se e, prema sporazumu postavlja obaveza za obje strane da ne e, spuštaju razinu ni socijalnih prava ni prava odnosno interesa okoliša kako bi privukli strane partnere. E, i tu vam možda mogu nešto novo reći. Nije Europska unija bila tako insistirala na ovim odredbama nego mi, dakle Afrička strana je na tome insistirala ako gledamo e, institucionalne odredbe, tu se za vas kao parlamentarce je zanimljivo i sigurno znate da postoji konzultativno tijelo u koje je parlament uključen, to je odlučeno 2010. E, i uređeno je dakle kako će biti sastanstvo Europskog parlamenta. Zatim ima konsultativni, postoji konsultativni odbor koji promiče dijalog sa civilnim društvom i napokon ima e, mogućnost pregleda pregleda i praćenja, profesor je već to spomenuo. To pruža nove mogućnosti. Ovo je dakle nešto novo i inovativno i e, čini cijeli sporazum takvim jer omogućuje uključivanje najbolje prakse u načine praćenja provedbe sporazuma. I evo na kraju ću gospodine predsjedavajući e, reći da bih e, pozvao na određenu opreznost. neka osoba iz prakse svjesna sam važnosti ljudskih prava i poštivanja ljudskih prava i zagovarao kao e, da, da su ljudska prava doista ona platforma temelj razvoja. No, ipak bih vas upozorio e, u nastojanjima da se to postavi kao uvjet. E, zašto to ne želimo? Zato što ne želimo da ovo postoji nova, postane nova barijera, nova prepreka E, zatim, ne želimo kažnjavati zemlja regije ACP, naročito afričke e, zemlje. E, ne može se napadati i kažnjavati stalno, to ne dovodi do promjene i neće se moći ostvariti promjena na taj način. I ovdje bih spomenuo nedavni članak u New York Timesu koji je napisala Komisija Vijeća Europe, e, Komisija za ljudska prava, koja je rekla da je i sama Europa, kako kažem, zagađena e, nizom incidenata u kojima se krše ljudska prava. Hvala. Hvala vama. Dajem riječi svoje, svoje supredateljici. Ja ću dati riječ veleposlaniku otoka Mauricijusa koji će nam e, govoriti o ovome iz prve ruke te o tome e, kako se e, može pogodovati razvoju ljudskih prava kroz ovakve sporazume. Thank you very much. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju, gospođo supredsjedateljice. Spomenuli ste e, da smo mi e, dokazani stručnjaci u ovom području. Moram reći da ja međutim nisam stručnjak, apsolutno ne e, dokazani stručnjak. Međutim, dolazim iz zemlje koja ima dokazanu praksu i povijest poštivanja ljudskih prava i vladavine prava. Ovdje sam kao predstavnik Mauricijusa zemlje koja e, provodi privremeni trgovinski e, sporazum zajedno sa tri druge zemlje u Africi i mislim da smo među prvim afričkim zemljama koje provode takav sporazum. Neću vam moći dati puni uvid u situaciji u cijeloj Africi s obzirom na ljudska prava, no mislim da mogu spomenuti neke od tema koje su važne za Afriku. Moj kolega gospodin Lodž upravo pokrenuo raspravu na tu tema, on je već spomenuo trenutnu situaciju E, prema e, sporazumu iz Kotonua u kojem imamo dakle, nekoliko članaka koji spominju politički dijalog, ljudska prava i tako dalje. On je to sve rekao, spomenuo članak 8, 9 i 96 i 97 koji su važni u tom smislu. Želio bih reći da je sporazum iz Kotonua okvarni sporazum koji e, daje ugovorne obaveze za obje strane, regiju ACP i Europsku uniju. To je također e, razvojni instrument, to je okvir koji omogućuje ne samo trgovinu, nego i pružanje pomoći. Stoga je sasvim moguće e, da se prema takvom sporazumu pojavljuju, pojavljuje dakle tema ljudskih prava e, i e, tema upravljanja i tema vladavine prava. Sada se bliži pomalo već kraj e, perioda u kojoj je na snazi e, kotonu i u drugom dijel, drugi dio više zapravo ne postoji E, nego moramo sada pregovarati o trgovskim sporazuma, što znači da već sad imamo novu konfiguraciju, a pogotovo ćemo je imati za nekoliko godina. Dakle, mnoge e, trgovinske e, povlastice koje su prije povlastile pomoći, protokoli šubo i tako dalje, oni sada više nisu na snazi na putu smo prema novim e, dogovorima trgovinskim. Kao što je povjerenica Malmström neki dan rekla, važno je da EU pregovara e, sada oko TTIP-a e, jer će jer sada smo svjedoci da snaga glasa kojom govori EU e se smanjuje. I u Africi trebate biti e, oprezni jer postoje drugi važni igrači na tom terenu koji su vrlo aktivni i Europska unija, okoliko ne bude vrlo pažljiva, bi mogla izgubiti ulogu globalnog igrača kakav je prije, koju je prije imala u Africi. Također postoji jedan sve jači os osjećaj osještenosti potencijala Afrike, resursa koje Afrika ima i to treba uzimati u obzir. Dakle, ne možemo reći da je stanje redovno e, s obzirom na situaciju u Austriji. E, za trgovinske sporazume se pokazalo da jako dugo traje e, taj postup zaključivanja i u nekim slučajevima čak nismo ni sigurni hoće li se doći do sporazuma o trgovinskom partnerstvu. E, i sad, znači, to je kontekst u kojem razmišljamo o situaciji s ljudskim pravom. E, jedna je vrlo važna rečenica koju je povjerenica izgovorila, rekla je moramo braniti ljudska prava unutar i izvan granice Europske unije i to moramo činiti na pametan način. Mislim da je to vrlo važno i da na to treba usredotočiti cijelu raspravu, naime koji je taj pametan način na koji se možemo baviti ljudskim pravima. Kada govorimo o ljudskim pravima i temeljnim pravima u kontekstu Afrike, moramo imati na umu i pravo na razvoj i to se smatra jednim važnim temeljnim pravom. Iz tog razloga e, kao što je gospodin Lodž malo prije rekao, kada govorimo o trgovini, moramo i trgovinu promatrati iz perspektive razvoja. Moramo se osigurati da e, trgovina e, bude E, pokretač rasta i razvoja i da pomogne iskorjenjivanju siromaštva. To je perspektiva iz koje moramo gledati na ova pitanja. Kada govorimo o sankcijama, o mjerama koje treba e, preduzeti, e, moramo imati na umu da će to vjerovatno biti najteži element naročito u Africi, odnosno u pojedinim regijama Afrike, se krećemo prema integraciji, e, krećemo se u smjeru ostvarivanja e, jedinstvenog carinskog prostora, pa ako se poduzmu sankcije protiv jedne zemlje, vidjet će se može li se E, dozvoliti da sve države u toj regiji pate jer jednostavno više neće biti moguće primjenjivati sankcije protiv samo jedne e, zemlje ukoliko su oni e, jedna od država carinske regije. Što se još može učiniti? Mi vjerujemo da na afričkom kontinentu postoji niz inicijativa, na primjer NEPAD, dakle e, afrički mehanizam, e, peer review mehanizam e, i mislimo da treba surađivati sa tim inicijativama, sa tim organizacijama, dakle treba razmisliti kako se to može učiniti, odnosno kako se u tom okviru može raspravljati o ljudskim pravima. Dakle, e, moramo ih gledati e, sa jednog, iz jedne grupne perspektive, bile, bilo e, grupe zemalja u regiji ili cijelog kontinenta bilateralni, ako govorimo o bilateralnim interesima odnosa Europske unije i pojedine zemlje, tu se niz tema pojavlja. Recimo, nedavno se rasprava vodila o homoseksualnosti u Africi. Treba razumjeti da su to teme koliko god one postaju vrlo relevantne u, u europskom kontekstu ili međunarodnom e, kontekstu u Africi je to još uvijek pitanje kulture i u mnogim slučajevima kao što se već i ranije događalo postojeći zakoni o recimo e, temi homoseksualnosti su zakoni koje su donijeli kolonijalni gospodari i nikad nakon toga nisu e, mijenjani niti razmatrani. Znači to su zakoni koje su postavili kolonijalni gospodari, a sada ti isti ljudi insistiraju da se ti e, zakoni dokinu. Za to će trebati neko vrijeme. U Africi moramo stalno imati na umu da postoji jedan važan element, a to je da reformu da svakako treba provoditi, ali treba dozvoliti određeno vrijeme za provođenje reforme, a najbolji način da se to učini bi bilo da se e, krene e, da se udaljimo od sistema koji podrazumijeva sankcije prema sistemu u kojem radimo zajedno sa afričkom regijom, e, sa cijelom e, Afrikom i pokušavamo zajednički riješiti probleme. Evo to su neke od tema koje sam htio ovdje iznijeti. Hvala. Hvala vama, veleposlaniče. Sada dajem riječ Žaku bartolovu naš ga je klub zamolio da govori e, na ovom panelu. On je poljoprivredni e, ekonomist i radi u grupi iz Tuluza kroz koji je, e, je stekao znatno iskustvo pogotovo u suradnji sa zemljama Zapadne Afrike. Izvolite, hvala gospođo su predsjedateljice. S obzirom da nema mnogo vremena, usredotočit ću se na zapadnu Afriku i neću dovoditi u pitanje e, ni na koji način namjeru e, Unije da insistira ljudskim pravima. Dakle, to je tema koja se spominjala u sporazumu o trgovinskom partnerstvu već godinama, ali nije se uvijek poštivala. Imali smo sustav preferencija recimo u odnosu na Pakistan koji je valjda vodeća zemlja s obzirom na kršenje e, prava žena, a isto tako s obzirom na stope ubojstvo. E, a recimo slična odredba nije uključena u sporazume sa Kolumbijom i Latinskom Amerikom. 29. lipnja deset zemalja koje su prekršile ili koje krše ljudska prava u subsaharskoj e, Africi i Eritreji su dakle popisane i ustvrđeno je e, da e, postoje nepoštene e, prakse da je nepoštena praksa koja njima onemogućuje pristup europskim tržištima. Dakle, ono što je stvarni problem sa sporazumima o trgovinskom partnerstvu je da smanjuje budžet za zaštitu E, okoliša za obrazovanje e, e, i to znači da će zapravo doći do loših posljedica. Treba imati na umu da je Afrika suočena s demografskim izazovom, nedostatkom hrane i globalnim zatopljenjem. Znači li to da će zapravo Europska unija kršiti ljudska prava s obzirom da će smanjiti ova sredstva ili recimo s obzirom da će uvesti carene. Gospođa Galina je E, nas upoznala sa studijom Svjetske banke koja međutim nije e, e, točna. Govori se da će uvođenje carina dovesti samo do pada od 0,8%, no to nije točno, to je što više absurdno jer će razine jer se pretpostavlja da će razine proizvodnje ostati jednake, međutim znamo da će doći do rasta broja stanovnika i to u mjeri koja će sigurno utjecati na te razine. Očekujemo da će 2031. E, um, da, ćemo 2050 imati 840 milijuna e, stanovnika, što je e, ogroman rast. Ako pogledamo na tu studiju, odnosno na izvještaj koji se utemeljio na situaciju 2014. E, vidimo da će doći do kumulativnog e, gubitka od oko 6 milijardi. Les aides compensatoires 6 e, milijardi eura. Dakle, doći će do ogromnih gubitaka. A ako gledamo posljedice e, e, članka 60. E, sporazuma o partnerstvu, vidjet ćemo da nema instrumenta da se pokriju ti nedostaci. Spomenuto je danas već da neće biti ni dodatne pomoći, što će samo dodatno otežati situaciju. Neću govoriti sada o ugovorima o olakšavanju trgovine no, recimo, e, izvješte Svjetske banke za, Nigo, za Nigeriju kaže da će doći do rasta od 0,3% e, dobit, dobitka za potrošače, no i to nije realno, jer će doći do smanjenja, do pada lokalnih e, cijena za neke osnovne proizvode, naročito za robu široke potrošnje, a gospođa Galina je i u Livnju e, govorila o, tome da će 34% e, proizvoda biti e, isključeno i no to nije točno, jer je niz žitarica, a i mlijeko u prahu su uključeni E, znači tučenj e, potpore pasti sa 5 do 0% do 2020. Ako pogledamo koji je broj ljudi koji živi ispod granice siromaštva, vidjet ćemo da je njih e, još uvijek jako mnogo, a da ih 80% živi u ruralnim područjima. 200 2013. imali smo 840 milijuna e, eura subvencija za e, poljoprivredne e, proizvode, no s obzirom na odluku Svjetske trgovinske organizacije kojom se kaže da ima niz područja gdje se nastavlja s praksom koja je zapravo praksa dumpinga. Znanstvenici iz, 2014, znanstvenici iz Nigerije su 2014. proveli studiju koja također ukazuje na loše posljedice e, debudžetiranja, odnosno na porast e, nezaposlenosti do koje će doći provedbom ovih e, mjera. I Svjetske banke i nego nigerijski znanstvenici svi e, govore o očekivanom znatnom padu e, e, sredstava koji će se usmjeravati u gospodarstva zapadne Afrike. To će sigurno, do, a ako želimo istovremeno se snažno boriti protiv Boko Harama, onda moramo ulagati u zdravstvo, u obrazovanje. Međutim, pravila svjetske trgovinske organizacije su takva da one zapravo štite E, ljudska prava e, više nego naši e, sporazumi i trgovinskom partnerstvu. Imali smo rat oko banana koji je završio 2009. i tu su onda uklonjene carine. Tada su stupile na snagu neki bilateralni sporazume između Europske unije i Kolumbije i Perua i neke, nekih drugih zemalja te regije. pa možemo onda očekivati da mi ima razloga vjerojati, vjerovati da ćemo imati određeni preferencijalni režim. Exiger que l'APE réduise ses droits s obzirom da cijela, cijela Afrika zapravo e, ispunjava kriterije za status zemalja koje bi trebale uživati takav preferencijalni režim. E, mnoge prakse koje su se do provodile ukazuju na na e, činjenicu e, da, e, da na, razne okolnosti vezane uz najmanje razvijene zemlje i na temelju koji bi se trebalo odlučivati o mogućnostima uvoza u te zemlje ekološki ratovi su jednostavni e, prijetnja tamo e, što se tiče bilateralnih sporazuma poput recimo e, TTIP-a, a imamo i sve veći broj ugovora između Europske unije i podnih zemalja, to će samo otežati situaciju. Dakle, zašto nam kroz e, sporazume o partnerstvu e, e, izlažu se zemlje Afrike, pogotovo zapadne Afrike, velikom pristup, pritisku europskih zemalja, recimo naročito francuske tvrtke koje uvoze banane iz, na primjer, Gane ili recimo imamo carine na pšenicu, na rižu, njih bi trebalo spustiti za 2 do 5%, a u Gvinejskom zaljevu e, imamo e, sudjelovanje u izvozu e, zrna kakaoca. 64 milijardi eura u obliku carina će se izgubiti ako će se inzistirati na provođenju ovih odredbi. Dakle, ako očekujemo gubitak iz carine ako se pre, e, e, provedu ovakvi sporazumi o trgovinskom partnerstvu. To je razlog zašto e, civilno društvo Zapadne Afrike je zatražilo od 16 zemalja da plati te e, e, pristigle obaveze kako bi se prekrili, e, prekrili ovi gubici kako bi se barem spustili na razinu od 6% gubitka u carinskim obvezama. Hvala. Merci beaucoup. Puno vam hvala. Hvala vam, a hvala i ovim četirima govornicima koji su nam e, stvar prikazali iz različitih kuteva. Ja sam SND Shadow za sporazum sa Zapadnom Afrikom i mislim da je tu spomenuto nekoliko stvari u raspravi, u široj raspravi o sporazumu. E, međutim, osvrnut ću se na konkretno pitanje odredbi o ljudskim pravima. Nekoliko pitanja imam koja su za prvo gospodina Valtersa. Pitam ga kako s njegovog motrišta e, su e, ove e, provedive, u kojoj mjeri su provedive odredbe iz Kotonurskog sporazuma koje i hoće li načela Kotonura preživjeti ovaj kontekst koji je e, zacrtan. Gospodine Lođ, što će se događati nakon Kotonura e, te e, ako dođe do novog kotonurskog sporazuma? Gospodine Lodž, osim toga vaša intervencija je po meni bila vrlo zanimljiva, pa bih malo bolje istražila iskustvo Kariba. Vi sad imate trogodišnje iskustvo IPRA, i to je e, drugčije nego čitavo poglavlje e, o održivom e, razvoju institucijama i dialogu s Afrikom i dotakli ste se nečega na kraju intervencije. Mislim da je to bila kritika ista kao i ona koju ja imam, a to je da nemamo uključenost civilnog društva kao što imamo u Kare forumu. Zato je važno praćenje Kare forum sporazuma, e, o pogotovo poglavlje 4 i 5 e, prava, radno pravo, socijalna e, prava i ljudska prava. I zanima me kako u praksi funkcionira e, konzultativni odbor i mislim, osim toga, posljednje pitanje se odnosi na kritiku koju smo e, čuli. Mm, gospodin Bertolo je e, bio vrlo kritičan prema sporazumu. Što vi mislite, koji je prema tome idealni okvir za osiguravanje primjene ljudskih e, prava, te kako regionalni sporazumi mogu biti korišteni u tom smislu. I e, veleposlanik i gospodin Lodge su nam rekli da je trgovinski ugovor e, jedan od ključnih, pa prema tome zanima me što vi vidite kako trgovinski sporazumi promiču e, razvoj ljudskih prava na cijelom kontinentu. Hvala lijepo, gospođo Beđija. Hvala vam lijepa. Hvala svima koji su se javili za riječ. Ovdje imamo e, i e, predstavnici predstavnika Senegala e, koji bi također mogao nešto reći o pitanju prava i ekonomskog razvoja. Možda bismo njega mogli pitati. E, dva pitanja imam. Puno se raspravlja o ljudskim pravima i odredbi o održivom razvoju, ali u istom sporazumu ne možete imati ljudska prava i održivi razvoj, a dok u AC Papers imate mehanizme koji sustavno smanjuju ljudska prava i e, njihovu važnost. Dakle, e, sloboda tiska, zatim e, izbori i tako dalje. Puno je tu prava i koja se izvode kao što je pravo na zemlju. Imamo u Africi i veliko pitanje i problem prisvajanja zemlje. Pa i većih površina e, gomilanja dakle e, tak zemlje koja e, onemogućuje razvijanje obiteljskih gospodarstava E, tu su i mehanizmi e, koji e, zapravo podhranjuju sukobe. Te možemo se pitati kako ćemo biti dosljedni, na koji način možemo osigurati dosljednost politika koje provodimo. Možemo pitati i gospođu Malstrem o tome, te o tome koji bi i kakav bio najbolji sporazum e, koji bi omogućivao dosljedno provođenje politike i ljudskih prava, te što mi možemo učiniti da bi e, bile te politike provedive u vašim državama. Trgovinski sporazum i e, E, moraju e, se transparentno pregovarati, važno je uključiti civilno društvo u Africi koje mora biti dijelom tih pregovora e, i u Europi smo prošli kroz tu fazu, te na koji način uključiti europsko civilno društvo u bolje kvalitetnije pregovaranje. E, komisija je koliko čujem propustila uzeti u obzir e, određen broj studija koje su imale negativne rezultate. Pa onda mislim da možemo, e, ako se sve ovo uzme u obzir, razmatrati i civilno društvo. I jesu li Sjedinjene države država koja poštuje razvoj događanja u Africi te koji je model koji predlažu e, Amerikanci i o kojem će se pregovarati. Uh, a member of both the, the Human Rights and the Trade Committee um, and actually find the subject fascinating uh, and Ovo je fascinantna tema i mislim da uh, svakako moramo zahvaliti ovim uh, govornicima. Ima više e, pitanja nego što je moguće dati odgovora e, i apsolutno nemamo neki obrazac ljudskih prava na razini Europske unije, ali e, svi znamo zašto se rade pojedine razlike, pogotovo na kad e, imamo i akademske procjene. E, naravno da tu imamo i kulturne e, poveznice, pitamo se je li to možda i rezultat pregovaračke snage i pozicije i tako dalje. ja sam bio za Cariform um, izvjestiteljem i smatram da je to dobar e, obrazac za socijalna prava i koliko e, razumijem to i jest obrazac koji se primjenjuje u e, pregovorima s afričkim državama. Neke države su se zapravo više opirale primjeni reform e, obrazca. Vi ste svakako e, se dotaknuli važnog e, pitanja o kojem smo puno raspravljali, kao i o sadržaju odredbi o ljudskim pravima. I bolja je situacija u državama koje imaju ove odredbe nego u onima koje ih nemaju. I naravno osjeti se razlika o tome e, je li to sadržano u trgovinskom sporazumu. Čak i ako se te odredbe ne primjenjuju, civilno društvo u tim državama ima određene argumente kroz njih. I konačno, e, puno je tu još drugih pitanja, ali više bih e, govorio o Carifomu. Evo kako je moje iskustvo. E, to je odličan e, sporazum, ali e, sve što se iz njega izvodi dosta slabo. E, imali smo zajedničke sastanke s Cariform partnerima i parlamentarna opažanja su dobra, a konzultat konzultativni ili konzultacijski odbor, savjetodavni odbor nije za sad odradio dovoljno ozbiljan posao. Hvala lijepa, gospodin Panceri. Hvala vama. U Africi 2014. godine 2014. godina bila je doista strašna godina, pogotovo za one koji se bore za ljudska prava, a koji su pregaženi e, u e, područjima sukoba. Vlada podržava činjenicu da trebamo štititi e, civile. Međutim, ovo je iz izvješća Amnesty Internationala za 2014. i 2015. Evo kakva je situacija. A obično ne gledamo izravno u ono što se događa. E, zahvaljujem jutrošnjim panelistima i stručnjacima. Te bih e, rekla jednu stvar. E, kad se ovo razgo, o ovome razgovara, pogotovo eh, u kontekstu afričkog kontinenta. Eh, naravno prvo što nam dolazi na um je eh, realna politika i može li se i treba li dodati odredbe o zaštiti ljudskih prava u sve naše sporazume kada imamo tu i Kinu koja radi u Africi tu je i pitanje infrastrukture i moramo e, djelovati ne previše diskretno i suptilno, nego e, izravno i snažno. Drugi element koji je vrlo važan, a čuli smo to i od veleposlanika Mauriciusa, jest da nam treba vremena. Koliko je to međutim vremena? E, jer e, imamo tradicije, imamo kolonijalne okolnosti e, i uvjete, naravno sve to je sad okončano. Međutim, koliko zapravo vremena trebamo. Kotonurski sporazum dva put je revidiran, 2005. I kad je Međunarodni kazneni, kazneni sud to revidirao i onda drugi puta u Europskom parlamentu ga je ratificirao 2013. te je stavio određene ograde u pogledu tog e, sporazuma što odražava vrijednosti e, važne parlamentu E, pogotovo e, u smislu diskriminacije na temelju spolne orijentacije. Što se tiče 2015. mislim da ovo nije dobar trenutak za punu reviziju sporazuma, već može samo odredbi o održavanju. A druga je, e, drugo je pitanje uvjetovanost. Po meni trebamo imati strožije standarde u tom smislu i nadam se da e, ćemo moći zadovoljiti ovaj cilj. A treće o čemu želim govoriti je e, zašto Europski parlament ne bi tražio otvaranje jednog foruma za razgovor o pitanjima o ljudskim pravima i trgovinskim sporazumima. To bi mogao biti način za e, okupljanje e, i civilnog društva u Africi na platformi razgovora o ovim pitanjima. s argentinije mislim da ja imam neke teškoće s definicijom onoga o čemu zapravo govorimo. Vi ste dali e, primjer kakaovca u zapadnoj Africi koji e, beru djeca, to je nešto što ne želimo, ali veleposlanik e, je govorio o zakonu o LGBT osobama koje je nametnula e, kolonijalna vlast. Međutim, drugih primjera e, nema u smislu zašto mi e, trgujemo ili ne trgujemo s jednom državom u, kao rezultat njenog poštivanja ljudskih prava. Mi ne izbjegavamo poreze i plaćamo poštenu cijenu. I mislim u e, drugom e, pitam se isto tako je li to najteži dio to pitanje o tome izbjegavamo li time e, poreze i uvijek pitamo je li posao, odnosno dil koji mi nudimo doista pravičan ili je usmjeren na punjenje naših džepova. E, zatim imamo i e, pitanje tarifnih barijera i njihovog postojanja ili ne. Pa ako e, idemo prema sporazumima s Afrikom, to će biti stvar koja će e, morati biti na dnevnom redu, ali bi nas mogla odvesti krivim putem. Imam i nekoliko pitanja. Više je u različitim e, sporazumima e, odredbi koje se odnose na ljudska prava. Hvala na objašnjenju o tome što vi mislite ili zašto mislite da nešto od toga jest, a nešto nije dobro. Mislim da možemo pitati kako ćemo u budućnosti provoditi ove odredbe, a da to ne bude politička rasprava. Kad pogledam kotonorski sporazum, E, politički je dijalog počeo ne oko ljudskih prava na dnevnoj bazi, već je to politički motivirano. Pokušali smo s Eritreom ući u politički dijalog, ali e, svakodnevno pitanje ljudskih prava e, tu se nije uopće e, spomenulo. E, osvrnut ću se na ono što je rekao veleposlanik e, Mauriciusa. Ja pitam jeste li vi u svom, zbog svog sporazuma, nama, možete li nam pokazati kako plaćaju i koliko i plaćaju li ili ne multinacionalne kompanije poreze? čestitam na e, ovome što sam čula, bilo mi je vrlo zanimljivo, te bih e, imala tri konkretna pitanja. Prvo, smatram da je važno da uključimo poglavlje o ljudskim pravima i održivosti u trgovinske sporazume, jer e, je trgovina samo E, instrument, a ne cilj i svrha sama sebi. I e, svrha je proizvodnja i trgovanje e, proizvedenim proizvodima. S tog motrišta vrlo je važno imati sustave i mogućnost procjene o tome kako se primjenjena i provedena ljudska prava, kako se ona provode na temelju e, sporazuma koje imamo. E, rekao nam je e, veleposlanik i me gustaría saber si los acuerdos comerciales que o trgovini s Afrikom kad imamo sporazume, jesu li u, svim sporazumima uključena ljudska prava? Po mojim informacijama nisu. Dakle, traže najbolju praksu, a, najbolje cijene, ali ne uzimaju u obzir cijene po kojima se proizvodi neki proizvod, odnosno troškove i kako e, se ocjenjuje e, i e, spolna ravnopravnost ili rodna ravnopravnost. Govorili smo o dječjem radu, ali treba govoriti i o ženama pogođenima nasiljem i siromaštvom. Treba analizirati sve ovo. Hvala lijepa, Helmut. Hvala gospodine predsjedavajući. E, prvo ću srdečno zahvaliti našim panelistima jer oni su doista prikazali složenost i različite aspekte ove teme. Ja bi e, slično kao kolegica pitao kako se približiti toj temi, što su za nas zapravo ljudska prava, je li to jedan kriterij koji samo trebamo odraditi ili bismo morali govoriti o trgovinskoj politici i pridonosili li na razvoju e, društva u tom smislu da ljudi e, mogu živjeti od svog e, od, od svog doprinosa tom društvom, kako se organizira ta proizvodnja za sljedeće generacije. U tom smislu se postavlja pitanje kontekstualizacije ljudskih prava. Većina država trguju jedna s drugom i svi potpisuju pripadajuće deklaracije o ljudskim pravima u kojima je sasvim jasno formulirano koja to ljudska prava trebaju biti provedena. Potpisivanjem ratifikacijom tih deklaracija zadan je jedan okvir i ako govorimo o klauzulama o ljudskim pravima u različitim trgovinskim ugovorima, mi se zapravo pozivamo na te priznate međunarodne osnove, osnovne akte koje štite ljudska prava. I stoga bi moje pitanje panelistima bilo želimo li provedive obvezujuće mehanizme u tim e, trgovinskim sporazumima koji samo obvezuju na priznanje tih načela. To jest, hoćemo li u trgovinskim sporazumima stvoriti jedan mehanizam koji ide u tom smjeru. Druga točka koju želim spomenuti je kompatibilnost e, sa svjetskom trgovinskom organizacijom i sporazumom iz Kotonua gdje imamo brojne konkretne točke. E, stoga se postavlja, postavljam pitanje EPI i ja sam naime izvjestitelj za EPU za istočnoafričku zajednicu. Pitanje je da li je taj sporazum uklopiv u ove spomenute međunarodne strukture. A tu se pojavljuje i treće pitanje, a to je kako ćemo ocijeniti djelovanje jednog forsiranog pristupa tržištu koje mi želimo u Europskoj uniji i obrnuto naravno da li to pridonosi održivom razvoju u toj zemlji i tu se ponovno e, pojavljuje onaj most prema pridržavanju ljudskih prava. To je jedna horizontalna problematika koju moramo mnogo snažnije imati u fokusu naših razmatranja i razmatrati u okviru naših politika. Hvala kolegice i kolege. Lagano već imamo vremenski problem jer imamo nova javljanja za riječ. Molim vas da kratko govorite jer želimo čuti i komentar komisije i naravno na kraju i dati mogućnost našim stručnjacima da odgovore na pitanja. Gospodin Ferrand. Hvala vam predsjedniče. Danas je nacionalni praznik u Francuskoj. E, ja zato nosim e, svoju kravatu crveno, plavo, bijelu. Ljudska prava su na neki način začeta u Francuskoj i ja e, ne mogu, a ne evocirati papirne riječi i tko ste vi da sudite to možda nisu stvari koje su u našim ovlastima, možda imamo mi i drugih stvari s kojima se trebamo baviti, a ne s pitanjima drugih zemalja. Ja mislim da prvenstveno moramo poštivati integritet tih država, a ne nužno davati lekcije drugima. Kada je riječ o ovom EU, parlamentu mi smo otvorili poglavlje 32 u Turskoj umjesto da se e, e, bavimo subsaharskom Afrikom morali bismo se baviti Turskom koja će teži postati država članica u Cipru je oporba ugušena i europskoj diplomaciji je teško baviti se daješom. Mislim da e, se ne bismo trebali tako olako upuštati ovakve teme i propovijedati jer e, evropljani su ugroženi transatlantskim trgovinskim sporazumom. To je prava prijetnja Europskoj uniji i njezinim narodima. Hvala. Grazie Presidente, cercherò di, di Hvala predsjedatelju. Ja ću pokušati govoriti kratko. Imam tri pitanja. Prvo, nešto što je već e, spomenuto, druge kolege su to već spomenuli prije mene, a vezano je uz mogućnost odvagivanja učinka e, ljudskih prava, ne samo kroz ove klauzule s uvjetima, već i kroz opće IPA sporazume. Na kraju krajeva sporazum je samo još jedan oblik neokolonijalizma ako govorimo o njegovom utjecaju na ljudska prava, govorimo na ljudska, o ljudskim pravima, pritom mislimo i na prava na zemlju, prava okoliša, ali čini mi se da ti ugovori zapravo vode pogoršanju života ljudi na koje se one odnose. Druga točka, kako su ocjenjeni e, rodni aspekti, upravo je e, kolegica Rodriguez nešto o tome govorila, kako se tumače rodna pitanja u smislu zaštite ljudskih prava ovdje i jesmo li ili uzimalo mi doista u pitanje cjelovito i e, sklop e, rodnih pitanja. I treće je političko pitanje koje je vezano uz činjenicu da govorimo o trgovinskim sporazumima u kojima ugovorne strane imaju ekonomski neuravnotežen odnos. Pitam se postoje li neki e, uvjeti koji bi pokrili taj dio. Ako govorimo o pravu azila kao jednom e, od uvjeta koji bismo mi mogli preuzeti s europske strane. Mislim da trgovina može biti prilično agresivan pristup e, Europe prema zemlji s kojom e, surađujemo. Gospodin bardzo element e, tej Hvala. Ja bih želio naglasiti jedan važan vid današnje rasprave E, koji je naglasio veleposlanik sa o temeljnim pravima. 2015. bila je nominirana e, godinom, imenovana godinom globalnog razvoja i mislim da sve što je povezano s trgovinom, s međunarodnom trgovinom, uključujući afričke države i Europsku uniju, treba zadobiti odgovarajuću pozornost e, jer e, Afrika je suočena sa brojnim razvojnim izazovima i potencijalnim konfliktima, ali i brojnim pitanjima koje se odnose na ljudska prava. To je samo moja općenita napomena, no posebno me zaintrigirao e, nešto što je rečeno za vrijeme rasprave. Opet je to bila jedna općenita napomena, odnosno tvrdnja da sporazumi E, u okviru sustava VTO-a su bolji od IPA sporazuma. Ja bih e, tu e, volio vidjeti koji su konkretni razlozi za takvu izjavu. Je li to nek izjava koja se temelji na trgovinskim odnosima ili je to ocjena koja se temelji na činjenici da takvi sporazume sadrže neke dodatne klauzule, primjerice o ljudskim pravima? I da i pa sporazumi, e, što, što mislite zapravo o tim klauzulama koje se odnose na ljudska prava i jeste li kritični prema njima, a što je sa državama članicama koje su to potpisale, jesu li one provele te klauzule? Koliko sam ja shvatio, Lisabonski ugovor nas obvezuje da posvetimo veliku pozornost e, e, onim strankama s kojima sklapamo ugovore jer oni na taj način imaju povlašteni odnos sa Europskom unijom, bilo da se radi o političkim ili ekonomskim e, ugovorima. I gospođa Veržet na kraju. Ispričavam se predsjedatelju, ja ću pokušati kratko govoriti. Pitanje koje je stavljeno ovdje pred nas jest koje je pravo mjesto za ljudska prava u e, europskoj politici, osobito europskoj vanjskoj politici. Vidimo da postoji sve veći broj ugovora o slobodnoj trgovini koji su pravi e, ugovori o slobodnoj trgovini, a razvojna pomoć e, iz europskih zemalja se značajno reže. I mi smo daleko od ciljeva koje se Europska unija zadala prije deset godina. Rekli smo 0,7% bruto nacionalnog dohodka treba potrošiti na razvojnu pomoć, a mi smo sada na 0,29. E, ljudska prava moraju biti u središtu tih e, pitanja. Ja također imam pitanja o tome kako e, ugovori u okviru VTO-a mogu biti bolji od IPA ugovora. I isto tako kako e, e, Sjedinjene države bolje poštuju ljudska prava u tim sporazumima e, mislim da trebamo prijedloge o tome kako ostvariti napredak, a isto tako svi koji rade na ovom području znaju da demokracija i e, klauzula ljudskim pravima su samo neka vrsta uljepšavanja, a mi doista trebamo provesti stvarna istraživanja kako bismo vidjeli kako je stanje stvari na ovom području i kako bismo vidjeli što se u stvarnosti događa. Čuli smo za Sjedinjene države, ali što je sa Kinom i Indijom? i naše rasprave s tim zemljama, kao što je rečeno, e, sigurno ne bi najftinija cijena trebala biti na prvom mjestu. E, ja e, cijenim socijalna i ekonomska prava, uključujući pravo na zapošljavanje i sva prava vezana uz zapošljavanje. A što se događa u kontekstu ILO sporazuma i e, njihovog okvira oko tih temeljnih točaka koje su naravno vezane uz pristojne uvjete zapošljavanja i rad djece. Mislim da moramo ostvariti barem minimalni napredak u tim područjima. Ne bi mi e, smetalo da iskoristimo e, neke stvari pa onda krećemo na zaključke. Mislim da e, je ovo pitanje sama srž problema. Problema i pitanje naše, pitanje naše uloge u svijetu kao Evropske unije. Tu Postoje velike kontradikcije i puno nedosljednosti. S jedne strane pokušavamo ove klauzule koristiti za promicanje ljudskih prava u sporazumima, a onda postoje i druge odredbe koje se odnose na to hoćemo li e, omogućiti e, ovim državama da prevladaju siromaštvo. E, što ide prvo, a što drugo. Jesu li prva ljudska prava pa onda trgovina? Mislim da je bilo obrnuto do sada. Ovo nije lak zadatak, ali svakako trebamo se e, truditi e, i unapređivati ono što radimo u trećim državama jer ne bismo smjeli biti licemjerni. No, ovo o čemu ovdje razgovaramo omogućuje i određene prilagodbe, modulacije, modifikacije e, naše politike e, prema trećim državama, ali e, ljudska prava su univerzalna i treba ih braniti i u Europi i drugdje. Hvala. Ja bih želio dodati dvije točke Malo smo raspravljali oko provedbe. E, možda mi stručnjaci mogu dati jedan savjet koji su najbolji e, čimbenici za osiguranje provedbe i drugo, gospodin Bezlo, vi ste dosta kritični prema IPA sporazumima. Što smatrate da je najbolja alternativa za poboljšanje ljudskih prava? Prije nego što dam riječ stručnjacima, riječ ću dati komisiji Sandri Galini iz e, glavne uprave za trgovinu. Ukratko, molim vas. Dobro jutro. Hvala što ste nas pozvali na ovo fascinantno saslušanje. Ja ne bih to mogla bolje sročiti. Mi smo zaista u, u, sržu onih pitanja što e, e, Europa želi učiniti u svijetu. Reći ću, mi nismo napravili nikakav kompromis vrijednosti u IPA ugovorima. Morate e, biti pošteni. Mi imamo punu zaštitu ne samo ljudskih prava, nego i cjelokupnih alata i ljudska prava, ja mislim pritom na ključne standarde rada, e, su doista ključan element IPA sporazuma. Mi, mi nismo uveli nikakve kompromise u odnosu na to. Možete uzeti bilo koji IPA sporazum i vidjet ćete da je to sadržano. Imamo također učinkovite alate za provedbu tih ljudskih prava ja ne želim sad ulaziti u raspravu koristimo li te alate ili ne, ali slažemo se sa gospodinom Martinom ovdje. Mi imamo brojne institucije civilnog društva, brojne parlamentarne skupštine, čak i malo upočivanje na civilno društvo daje veliku razliku i želim sada ovdje spomenuti Svaziland, Masuku i Lamini su upravo pušteni, ja mislim da ste vidjeli Twitter i e, vrlo sam ponosna jer je Europska unija to postigla i to zato što smo imali e, snažan angažman. Nama je potrebna pozitivni program s našim trgovinskim partnerima, imamo instrumente, imamo alate, ali moramo uložiti i truda, jer u tim zemljama ništa nije jednostavno i mi želimo biti na strani onih koji žele promjenu u smislu ljudskih prava, ali i u smislu nadilaženja ljudskih prava. I mislim da bi ne bi bilo pošteno reći da danas su te zemlje e, potpisale nekakve osakačene IPA ugovore. To nije istina. To su IPA ugovori koji sadrže sve reference prema ljudskih prava i one imaju svoje težište u sporazumu iz Kotonua koji je zapravo okvir za sve što želimo, ne samo u smislu ljudskih prava nego i izvan toga i moramo vrlo jasno reći da bez obzira što će se dogoditi s tim sporazumom u buduće, naprosto činjenica da stranke koje danas potpisuju ugovor koji se odnosi na te ključne elemente, ja ponavljam, mi e, pravno gledano potpisujemo ugovor koji se odnosi na te ključne elemente, bez obzira da li Kotonu postoji ili ne, ovo je svijet koji se već pokazao kao takav, mi imamo te alate koje su nam na raspolaganje stavili nasljednici Kotonua ili naprosto provedbom Lisabonskog ugovora mi možemo provesti ljudska prava. 218 i 215 članci e, Lisabonskog ugovora su uvijek nama na raspolaganju. Zašto nismo ispregovarali jedan template a, mi zapravo imamo jedan krasan template, a to je e, e, zašto nemamo to? Zato što nismo željeli kompromis o vrijednostima. U neodređenom trenutku su pregovori bili jako napeti. I stoga Kotonuk, e, s obzirom da je jako dobar, bilo je lagano našim partnerima uputiti na taj sporazum. A i meni je bilo lagano i reći neću tamo pomaknuti niti jedan zarez, samo ću uputiti na Kotonu jer imamo pitanja dječjeg rada, okoliša i tako dalje, čitav niz elemenata koji nadilaze samo pitanja ljudskih prava koje ulaze u područje održivog razvoja. Stoga ja bih rekla e, u buduće što god da će se dogoditi sa mogu, imamo mogućnost korištenja Lisabona, imamo mogućnost revidiranja Lisabona je na revizijska klauzula, no možete postaviti pitanje zašto, zašto bi pregovarali oko poglavlja održivog razvoja ili nečeg slično. Ja ću vam reći što se tiče ljudskih prava, tu ste u redu, imate sve što je potrebno, ali kad je riječ o održivom razvoju, što će tu biti u buduće? Pa možda e, će unilateralno e, tu postati nešto što nije dobro za e, te zemlje. Danas u okviru konsultacije kod ugovora iz Kotonua imamo dijalog, imamo uključenost naših partnera, no ako bi Kotonu pao i ako cijeli taj angažman pane, ja mislim da bi u interesu ACP-a bilo da se pregovara o tim eh, poglavima koje tu nedostaju. E, ne bi bilo dobro da ja sad e, kažem, ah, danas je sve u redu. Danas je sve u redu, ali što će biti u 20, 2020. E, mi, ja ponavljam, mi nećemo imati kompromise u pogledu ljudskih prava, nikad nećemo pristati na takve kompromise, a bez obzira na to što će se dogoditi u buduće, mi imamo mogućnost unilateralno primijeniti elemente sankcija, što ja ne bih preporučila. To je naravno uvijek tek onaj zadnji izlaz poštovani Arena, poštovani Sargentini e, i poštovana Forenca. Ja, e, e, tu je bio i taj citat Amerike o nekakvoj neravnoteži u tim ugovorima. Ja predlažem da pročitate što Amerikanci zapravo kažu. Oni kažu da mi nudimo asimetrične IPA ugovore, da dajemo mnogo više nego što naši i partneri mogu dati i e, i, neravnotežu e, i, e, i ta neravnoteža je nešto što možemo nazvati održiva stara trgovina. Održiva stara trgovina znači da bi trebale veće, veće koncesije naših partnera. No rasprava ova danas e, je usredotočena na ljudska prava i ja bih vas pozvala na tehnički briefing gdje vam doista mogu pokazati te odredbe jer nije pošteno tretirati naše partnere kao da oni ne ulažu najveće napore jer oni to doista ulažu i oni su potpisali najstriktnije sporazume u pogledu ljudskih prava što možete zamisliti. Hvala. Gospodin Pansieri. Ne, ne, ne, ne želim otvarati raspravu. Samo um, sam htio sugerirati da možda možemo odgovoriti na ovo. Da, u redu. Dajem riječi Andre Rossi iz Odjela za ljudska prava. Četiri minute, izvolite. Hvala. Hvala na pozivu da vam se danas pridružim. Referirao bi na ono što je moja kolegica Lena upravo rekla. E, dakle, neću ponavljati ono što ona rekla. Spomenuo bih da po članku 21. ugovora je sasvim jasno da Evropska unija, tako je dakle odlučeno, da Evropska unija u svojim vanjskim aktivnostima će uvijek stavljati u prvi plan načela koja su nju inspirirala, a to su dakle i demokracija i ljudska prava i to će uvijek biti središnja vrijednost i kao što već na početku smo čuli, čuli e, u govoru jednog od stručnjaka, to je dakle element Europske strategije za ljudska prava i demokracije iz 2010. Isto tako je u akcijskom planu koji se upravo odobrava u vijeću, dakle e, Europska demokracija za period 2015. do 2019. Tu se ponovo sasvim jasno naglašava to načelo i navode se posebne aktivnosti u tom smislu. E, ako danas govorimo o odredbama o ljudskim pravima u međunarodnim sporazumima, trebamo reći da svi sporazumi koji su od 1995. E, sklopljeni od strane Europske unije, oni svi od sadrže odredbu o ljudskim pravima, što je jedan vrlo opipljiv e, znak spremnosti Europske unije i želje Europske unije da uvijek ima e, ljudska prava u prvom planu. U sporazuma se dakle govori da e, obje strane, u ovom slučaju Europske unije i zemlje regije ACP, da one dijele opredeljenje na e, čuvanje ljudskih prava, na obranu vladavine prava. Tako da te odrebe onemogućuju bilo koju stranu da ustvrdi da su ljudska prava unutarnje pitanje. Europska unija će i dalje postupati tako da snaži i potvrđuje e, načelo e, ljudskih prava u svim svojim pregovorima s trećim zemljama. Što se tiče Kotonua, e, trenutni sporazum o partnerstvu sa zemljama ACP-a neće više biti na snazi nakon 2020. Tad ćemo moći utvrditi dakle kakva su iskustva i utvrditi što je vrijednost vrijedno i što treba sačuvati i u budućim sporazumima i, u e, općenito u globalnom kontekstu. Konzultacije u tom smislu su već počele. E, one se vode sa institucijama, e, među našim institucijama, isto tako sa institucijama partnera iz regije ACB. Odbor je sam poduzeo politički dijalog i konzultacije po članku 26 e, i kao što sam već malo prije rekao, e, politika Europske unije da se uvijek uključuju odredbe, političke odredbe imaju veze, vezu sa vladavinom prava i sa ljudskim pravima u sve sporazume koje poduzima Europska unija. Tako je sada, tako će biti i u buduće. Evo tu ću stati. Hvala vraćam riječ, dakle ponovo dajem riječ našim stručnjacima. Profesor Votas, izvolite. Hvala. Kao prvo bih e, i ja još jednom pozdravio Europski parlament i čestitao na organizaciji ove rasprave na visokoj razini i na koje su dotaknute neke temeljne, neki temeljni principi u svijetu kod nas koji se uvijek mijenja, ali ovo su trajne E, vrijednosti dakle koje sada sagledavamo u kontekstu e, politika e, i pravnih instrumenata. Bilo je nekoliko pitanja za koje mislim da su mene bile upućeni pa ću pokušati odgovoriti. Recimo po, rekao bih da trebamo pogledati Bečku konvenciju o pravu ugovora gdje se vrlo jasno kaže da se ugovori moraju primjenjivati i tumačiti u kontekstu koji znači e, i u odnosu na druge postojeće e, međunarodne instrumente koje su iste strane već e, potpisale. Dakle, u tom smislu sigurno će i u buduće postojati snažna veza i mogućnost provođenja danas utvrđenih principa. Nešto što i mene intrigira Hvala e, su veze između pojedinih ovih e, vrijednosti. E, mislim da ako pogledamo povijesne obrazce, o mnogo se vrijednosti pregovaralo kroz vrijeme, neke su obnovljene, ne, pošto nas ponekad dovodi u zanimljivu situaciju, ako pogledate recimo Anske zemlje, imamo sporazum između Kolumbije i Perua, ne, s i Peruom 2012. E, sa snažnim odredbama o ljudskim pravima, ali i za Ekvador i Boliviju se još uvijek referiramo na stara sporazuma gdje su ljudska prava drugačije formulirana E, to se sve može, dakle ta situacija, te diskrepancije se mogu povezati sa specifičnim procesima pregovaranja e, u pojedinim dijelovima svijeta. No bilo bi vrijedno e, dublje razmisliti o tome i promisliti ne bismo li mogli ipak uspostaviti jedan obrazac za standarde u koje bismo naveli neke stvari za koje mislimo da su ključne, suštinske i da i mislim da bismo već e, dobrano nadošli sadašnju situaciju samo ako bismo referirali na e, deklaraciju o ljudskim e, pravima. Da, ne smijemo zaboraviti ni onaj stalni e, recimo rudnik zlata u pogledu informacija, a to je od vijeća za ljudska prava prema kojem svaka država Ujedinjenih naroda daje se za nju e, e, pregled s obzirom na instrument, dakle univerzalni instrument pregleda, a jedan element tog pregleda su i ljudska prava tu možemo dobiti mnoge informacije. E, nekoliko je govornicima spominalo ovu vezu između trgovine i razvoja. Rekao bih da ugovor iz Lisabona nas obvezuje da razmišljamo izvan uobičajenih e, puteva e, i da razvijemo bolje razumijevanje te da e, donesemo instrumente, e, političke instrumente recimo u okviru e, trgovinske politike da, ih, da njima nastojimo maksimalizirati utjecaj na razvoj. Ako govorimo o institucionalnim mehanizmima postavljena su pitanja što se, što se može poduzeti s tim odredbama o ljudskim e, pravima. Mislim da to možemo razumjeti ako gledamo koje su poduzete akcije ili koje smo akcije propustili, poduzeli. Vidjet ćemo da nema ni jednog sporazuma koji uključuje neki mehanizam, e, jasno definira mehanizam e, praćenja, ali imamo općenite mehanizme, razvoj političkog dijaloga, na primjer, i to je isto važno kao što jedan Eh, od govornika rekao, to nam eh, to nas navodi da eh, se pretjerano fokusiramo na situaciju krize, na situaciju kršenja ljudskih prava, a imam zapravo niz e, kršenja na dnevnoj bazi e, na kojim bi, u odnosu na koje bi trebalo djelovati, no za to bi nam trebao dobro razređen mehanizam e, prašenja i reagiranja. Tu sigurno ulogu ima i civilno društvo i ostali dionici. Što se tiče kompatibilnosti e, sporazuma EPA e sa VTO, e, to je jedno standardno pitanje o kojem se uvijek raspravlja, o koje se istražuje. Mislim da treba nastaviti to istraživanje, ali mislim da će se svejedno tu voditi rasprava recimo sa Amerikancima s obzirom na povezivost GATA i sporazuma VTO-om. Dakle, mora moramo se time baviti e, kako bismo pokušali postići e, punu kaptabilnost. Da kako i VTO je organizacija koja se razvija, nije zapela u jednoj e, točki i možda će se i oni početi nositi sve israženije sa realitetima, a mislim da imamo realitet, da realitet čine preferencijalni trgovinski sporazumi, na primjer, i vjerujem dakle da će sve ono što se događa u 21. stoljeću, da će se svjetska trgovinska organizacija tome morati prilagoditi. Hvala, gospodin Lođ. Hvala. Ja bih tri pol točke spomenuo. Ona polutočka se odnosi na SAD. E, Nam me ponekad bi vrijedilo uočiti e, kako e, SAD doživljava neke od ovih trgovinskih sporazuma. Ako pogledate na ECFTA, tu imamo neke odredbe E, tu SAD da kako ima svoj obrazac kako radi. A, a mi imamo iskustvo dugih e, odnosa sa e, SAD-om, sad i vi u Europi vidite koliko ideološ neki čvrst utemeljen e, e, SAD može biti. Međutim, u svim tim sporazima uvijek se pojavljuje jedna odredba koja je uvijek slična i vrijedi za sve, a to je da svaki ustupci e, nekom ne partneru, nekom partneru koji nije partner SAD se automatski e, povezati s onim što se očekuje sada. Dakle, ne, bez obzira na e, razinu razvoja e, zemlje o kojoj se radi. Dakle, e, ako to primjenimo na sporazume EPA, mi pokušamo interpretirati tu odredbu samo na zemlje na koje se odnosi 1% svjetske trgovine. Dakle, to je bilo ona polu napomena. Sada moje tri. E, prva moja točka. Dakle, vidjeli smo kako različite odredbe, kako imamo različite odredbe o e, održivom e, razvoju, jednostavno zato jer imamo obaveze i odnosu na usluge spominjanje e, ljudskih prava, e, spominjanje važnosti održivog razvoja nije nešto što je samo uh, in the specific uh, provisions. And, and, and, and I mentioned uh, the one with... Nije samo dakle jedna e, široka odredba kao uh, kišobran, nego ima svoje vrlo uh, konkretnu primjenu i vezana je uz investicije. Dakle, ne treba, uh, ne koristiti samo za privlačenje investicija. U vezi s time, koliko god je ovo jedan revolucionarni i vrlo pametan sporazum kada ga gledate kako je napisan na papiru, on međutim nije proizveo one koristi e, na razini provedbe i zato treba kriviti obje strane. E, prvo imamo jedno asimetričan odnos, da parafraziram E, da možemo reći da jedna strana ima veće odgovornosti nego druga i tu bih ja e, potaknuo e, povjerenicu Malmström kada se sastaje sa svojim partnerima sutra da treba reći mi imamo određen utjecaj u međunarodnim organizacijama mi ćemo potaknuti MMF i Svjetsku banku da koriste svoje mehanizme za izgradnju e, kapaciteta u području trgovine e, kako bi se postiglo da odredbe koje imamo u odnosu recimo povlačenja carina i drugih taksi da oni ne dovedu do smanjenja e, prihoda od poreza u karibskim zemljama. To je nešto što bi nam trebalo izbilja, mislim da je to vrlo važno. Dakle, ono što imamo u instrumentu EDF-a su vrlo plemeniti ciljevi, vrlo pozitivne e, ciljevi i vrlo konstruktivne odredbe, ali one ne uzimaju dimenziju vremena. Sljedeće što sam htio reći je treba e, uočiti, prihvatiti da postoje neki e, posebni faktori koji su doveli do toga da je jedina i regija koja ima puni e, sporazum EPA. Jedan je razlog tome što mi imamo samo jednu najmanje razvijenu zemlju, tako da nismo imali velik broj izvora. E, drugo, to što mi imamo vrlo snažnu, jaku povijest i dugu povijest e, rada u konzultativnom okviru na razini vlada u odnosu na trgovinske sporazume. No, mi smo također prošli onu školu u odnosu sa e, američkim zemljama da znamo kako se organizira e, pregovore i to se osjetilo i kroz pregovore o EPA sporazuma. Imali smo također i konzultativno tijelo u kojem su se mogli angažirati svi relevantni e, akteri. I kao treće, ovaj trend suradnje sa industrijskim zemljama poput SAD-a i Kanade i sada EU u kontekstu sporazuma sa Europom. Dakle, imali smo iskustvo toga i znamo kako se tu ponaša. I posljednje što bih htio reći, ova rasprava pokazuje da nema nikakve sumnje o tome koliko su ljudska prava važna u trgovinskih sporazuma. Niko to ne može dovesti u pitanje. Međutim, ono što je važno jest utvrditi kako ćemo se pomaknuti od važnog E, jezika i jezičnih formulacija koje jesu vrlo važne, ali kako ćemo prijeći na istinska e, preuzimanje istinskih e, obaveza i na praćanje. Tu su tri mogućnosti. Jedan je pristup kakav SAD uzima, a to je da samo sklapanje sporazuma je podrazumijeva uvjete za partnere je prihvaćanje recimo nekih međunarodnih konvencija, na primjer organizacije e, za rad, e, ili Drugo, ono što recimo sada EU, kako je EU postupa, e, tu također se uzimaju u obzir neke, neki standardi u odnosu na tržište rada. I treća mogućnost je it is contractual. And it is contractual also in terms of not just having a trade... Dakle, i onda odnosi koje imamo između Europske unije i regije CEPA, koji su same, svoje jedne vrste su e, generis i koji imaju svoju grupu alata, svoju grupu mehanizama koje će se moći primjenjivati. Hvala. Uh, thank you, Jen. Very quickly. Hvala vam lijepa. Mislim da je ova rasprava bila iznimno zanimljiva, bilo je dosta pitanja, mislim da se ne možemo, da ne možemo na sva odgovoriti, ali e, samo još neka. Prvo pitanje prave politike u Africi. Stvarnost e, kazuje da u Africi ima i drugih igrača. Ima igrača koji ne stavljaju uvjete i to je stvarnost s kojom se moramo nositi. E, ako dakle se govori o ljudskim pravima i još se to povezuje s održivim razvojem, moramo znati da ima onih koji to ne uvjetuju e, i e, moramo imati i svijest o tome da sve što se događa i svi uvjeti koji se postavljaju možda nisu za Afriku toliko dobri. Postoji mogućnost da se nešto u svezi s tim e, učenim učini i netko će se time morati pozabaviti. Kako je to moguće napraviti? Možda kroz neke pametne inicijative, tako da se e, neke stvari podrže E, bezuvjetno, ali imajući na umu i ljudska prava i postojeće odredbe. Dakle, trebamo neki pametan pristup za postupanje s ljudskim pravima. Osim toga, politika treba biti koherentna. Vrlo često se primjenjuju dvostruki standardi, ovisno o tome o kojoj se državi radi. Ako je država jaka, onda će se malo zažmiriti, ako je e, slaba, onda će se e, udariti e, jako. Već sam rekao da treba biti osjetljiv na lokalni kontekst i uzimati ga u obzir. E, netko je e, pitao koliko bi vremena trebalo dozvoliti za ovakve reforme. E, ja ću pitati koliko je Europi vremena trebalo da ovakve reforme provede. Koji puta desetljeća pa i stoljeća su u Europi protekla dok se neke promjene nisu dogodile pa prema tome treba omogućiti dovoljno vremena da se neke stvari e, promjene. E, naravno da e, sporazumi i ugovori mogu biti i sredstvo i alat promjene, ali naravno razvoj je važan i ako je trgovina i sredstvo za postizanje razvoja, onda se moramo i pobrinuti i za to i za ljudska prava. E, Mauricius je dobio pitanje, a odgovor na to pitanje je čvrsto, čvrsto da. E, multinacionalne kompanije plaćaju 15% e, poreza, imamo i neke tvrtke koje plaćaju E, poreze u državama iz kojih dolaze, njima dajemo takozvani porezni kredit, dok nam ne pokažu i dokažu koliko plaćaju u svojoj državi. Dakle, dajemo im 80% porezni kredit pod pretpostavkom da su platili poreze, a to radimo zato jer se ne poklapaju porezne godine E, kod nas se prijeve podnose u travnju e, i upravo zbog toga što nekim državama to u drugo e, vrijeme mi im dajemo taj, taj kredit. Porezi su dosta visoki, a sustav i učinkovitiji nego što smo vidjeli da jest u nekim EU državama članicama. Kao što smo čuli, dat ću riječ mamo 10 sekundi. Voilà. Merci. Monsieur le Président, Madame la Présidente, euh, je vous remercie. Hvala lijepa e, predsjedateljima. Hvala što ste nam omogućili sudjelovanje u ovoj zanimljivoj raspravi. E, ja ću nastaviti tamo gdje je veleposlanik stao, a to je da bi e, trgovina morala dovesti do rasta, otvaranja radnih mjesta i tako dalje. To su uvjeti. E, I naravno da trebamo e, uvjete koji će to omogućiti. I evo, mislim da je to e, moguće. Mislim da su rokovi koji se zadaju vrlo važni u usporedbi s Europskom uniju unijom e, ovi e, su ugovori e, važni jer VTO kaže da se mogu zaobići neke odredbe, ali ugovori s Europskom unijom to ne omogućuju. 5% nisu porezi na proizvode koji se koriste u svakodnevnoj upotrebi. Pa ako e, se može taj okvir primijeniti, onda ima nekoliko elemenata na koje se mora računati. Puno je e, nisko razvijenih država koje finaliziraju strukturne e, promjene i pretpostavljamo da je svaka država samodostatna, što nije e, uvijek slučaj, mnoge ovise o Svjetskoj banci, o MMF-u i još uvijek razrađuju sve ove stvari, a postoje i e, bilateralni aspekti koji se često ne uzimaju u obzir. I e, željeli bismo situaciju u kojoj bi se ovi ugovori koristili za poticanje regionalne integracije E, važno je e, štititi regiju u cjelini, e, davati mogućnost slobodnog ugovaranja, slobodne javne nabave. I želimo i se uklopiti u tu svrhu upravo u okvire Europske unije. Svaki puta kad je došlo do E, toga da su sredstva dostupna za neki projekt Europske unije, projekt je bio odbijen. Dakle, studije je financirala Europska unija koja je pokaza, e, koje su pokazale da e, bi ono što se predlaže dovelo do negativnih rezultata i rezultati tih studija su odbacivani i vlade i narodi moraju sve ovo znati i smatram da moramo učiniti sve da ono što e, mi činimo tome doprinese. No dame i gospodo, zahvaljujem najsrdačnije stručnjacima, zahvaljujem e, kolegama na ovoj zanimljivoj raspravi i mislim da pitanje e, provedbe, odnosno primjene odredbi o ljudskim e, pravima e, na odgovarajući način e, će biti jedan od ključnih elemenata naše rasprave. A sad ću dati riječ Eleni koja će završiti. Ja zahvaljujem svima na sudjelovanju, srdačno vas pozdravljam i vidimo se uskoro opet.